Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih želio se kratko osvrnuti na šestu točku ovog zapisnika gdje se govori o uvjetima pod kojima se ratificira izvješće o sporazumu o pridruživanju sa Ukrajinom. Kao što se djelomično kaže u zapisniku, mislim da se dogodilo nešto nečuveno. Radi se naime o izravnoj intervenciji stranoga političara iz stranoga parlamenta koji je izvršio prilično značajni pritisak na naš saziv, na naš dom i mislim da je to nešto što je među ostalim utjecalo na pristanak koji je ovaj dom dao da bi se zapisnik e, usvojio. Dakle, ja bih želio znati slaže li se još tko sa mnom, dijelili moje mišljenje, jer mi se činilo nakon e, jučerašnjeg e, zasjedanja da je tome tako i mislim da bi trebalo uzeti u obzir eventualni rizik koji predstavlja takva intervencija za donošenje ovakvih izvješća i zapisnika. Hvala. Onorevole, dobro, uzet ćemo u obzir vaše komentare i zahvaljujemo. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, samo da dopunim kolegu Goniša. Zapravo smo bili svjedoci miješanju strane sile u donošenje odluka u parlamentu. Mislim da je ono što se jučer dogodilo, ta intervencija, zapravo utjecalo na odluku koju je Europski parlament donio kada se govorilo o ekonomskoj situaciji. Mi smatramo da je važno da se danas glasa o zapisniku kako bismo vidjeli eh, je li zaista došlo do takvoga utjecaja eh, zato što je to nešto nečuveno. Dobro, ali moramo reći, uvaženi kolega, da zapravo nije bilo vanjske intervencije. Ja sam pažljivo saslušao vaša izlaganja i vaše napomene ali dozvolite da objasnim što želim reći. Nitko nije prisilio zapisnike Europskog parlamenta da glasuju ovako ili onako. Rezultati su jasno pokazali da su neki bili za, to je bila većina, a drugi protiv, to je bila manjina. Radi se zapravo na neki način o e, poštovanju načela demokratičnosti. Mislim da e, E, zastupnici e, nisu imali nikakvih problema s time da sašuju, saslušaju i e, drugo mišljenje. Mislim da je to jedna od osnovnih postavki ovoga parlamenta. Izvolite. Dziękuję panie przewodniczący. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prije nego što smo donijeli ovu odluku, prije nego što smo glasali na plenarnoj sjednici, Pitanje dakle, sporazuma o pridruživanju je nešto o čemu se glasalo tijekom AFED sastanka i tamo smo e, odlučili da ćemo uz veliku većinu podržati taj prijedlog i onda nismo imali nikakvu videokonferenciju sa niti jednim drugim parlamentom. Dakle, naš odbor je donio tu odluku kao jednu suverenu odluku. Gospodine predsjedatelju, samo da dopunim kolegicu. Ono što nam smeta je zapravo ta izravna veza. Imamo osjećaj kao da smo se na neki način doveli E, pred gotov čin zato što smo imali prisutnost e, Ukrajinskog parlamenta tijekom donošenja odluka u Europskom parlamentu. Dakle, e, čini mi se da je ova veza, dakle izravna veza koja je uspostavljena, trebala biti predmetom dogovora, odnosno postupka ispitivanja mišljenja zastupnika o tome prije nego što je uspostavljena. Uvaženi zastupniče, mislim da se nije dogodilo ništa što se protivi poslovniku parlamenta. Mislim da smo donijeli odluku koja je među ostalim poslužila jačanju veza između dva parlamenta i mislim da prisustvo Ukrajinskog parlamenta ni na koji način nije ništa nametnulo zastupnicima Europskog parlamenta. Mislim da je to samo bio jedan iskaz slobode. Izvolite kolega. Thank you, Mr. President. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Iskrećeno kao član dakle, odbora za vanjske poslove, dakle AFETA i, i kolegice već govorili o tome. Dakle, sad sam neke vrlo brzo bio sazvan i jučer smo već govorili, dakle Inter čak nije ima, Inter nije čak imao ni mogućnost dakle da nađe pravi e, ekonomski argument kada govorimo o ovom ugovoru koji se se tako na trgovinu. Dakle možda smo pratili korektno e, cijeli parlamentarni postupak, ali što se tiče odbora to baš nije bilo tako i to je ono što me uistinu zabrinjava. Ako je ovo uistinu da demokratska institucija, mislim da bi se trebalo naučiti od ove pogreške, ali naravno vi možete i dalje nastaviti kako vi želite. Hvala vam lijepa. Thank you uh, very much, uh, Hvala, ali mislim da je ovo bilo jučer slobodno glasanje. Nemoguće je sada danas promijeniti našu odluku. Mogu razumjeti da imate drugačije stajalište, ali nemoguće sada to mijenjati, dakle odluku je Europskog parlamenta. on Dakle, mislim da možemo glasovati o zapisniku. Što predlažete, uvaženi kolega? Da razumijem što želite reći koje vaše mišljenje, ali mislim da možemo glasovati. Gospodine e, predsjedatelju, ako želite možemo glasovati dizanjem ruku ili poimenačno, kako želite. Da, ali zanima me, želite li što mijenjati u izreci samoga zapisnika? Ja bih želio da glasujemo o zastupniku kako bismo vidjeli hoćemo li ga usvojiti ili ne, budući da smo jučer bili svjedoci jednom presedanu koji je iznimno zabrinjavajuć E, i koji bi mogao tražiti od nas da uspostavimo takav oblik komunikacije sa svakim parlamentom iz partnerskih zemalja, to bi moglo izazvati neviđeni pritisak na zastupnike EPA. Tko je protiv ovoga, gospodine Goniš? Tko se javlja? Ai voti chi è favorevole ad approvare il processo Dakle, ja ću to sad staviti na glasanje. Oni koji su za to da se... Tko je za da se usvoji zapisnik? Imate riječ, izvolite. Ovo je vrlo važan trenutak. Inače, kada govorimo o usvajanju međunarodnih multilateralnih sporazuma, zapisnici su vrlo važan dokaz I dok mi glasamo ovdje uz gotovo prazna mjesta, to će možda biti jedan dodatni argument može da kasnije u budućnosti se riješimo ovog sporazuma ili dogovora. Dakle, suprotno od onog što su rekli moje kolege, ovaj postupak može pokvariti naš legislativni postupak.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 Moram priznati da vidim da se ovdje dovodi u pitanje slobodna volja zastupnika Europskog parlamenta. Ja sam glasovao protiv, ali nitko me na to nije prisilio. I mislim da nitko od e, zastupnika koji su glasovali bilo za, bilo protiv, nisu osjećali da su pod pritiskom. Radi se jednostavno o političkom aktu. Ne možemo se sada protiviti službenom glasovanju, odnosno rezultatu službenog glasovanja, jednom administrativnom postupku. E, to to se može dovoditi u pitanje samo ako svi propisani uvjeti nisu ispunjeni, a meni se čini da mi ovdje malo miješamo kruške i jabuke. Mislim da ne možemo dovoditi u pitanje s jedne strane sam sadržaj glasa, a s druge strane zakonodavni postupak. Mislim da je opasno miješati te stvari. Rezultat glasanja nije nešto o čemu ćemo mi ovdje sada glasati, već samo o tekstu koji trebamo odobriti, odnosno usvojiti. Dakle, uopće se ne radi o samoj biti, sadržaju. Možda postoje određeni aspekti koje možemo izmijeniti, ali sami rezultat glasanja, to stoji, to se ne može mijenjati. Dakle, ovdje se radi samo o zapisniku. Nitko ovdje ne dovodi u pitanje legitimnost samog glasanja. To je bilo legitimno glasanje. Poveznica, odnosno veza koju smo imali sa Kijevskim parlamentom je isto bilo nešto legitimno. Mislim da nijedan zastupnik nije osjećao da ga je da je netko utjecao na njihove, osim njihove vlastite savjesti. Dakle, ništa se tu ne mijenja. Dakle, ovo ćemo onda odgoditi. Mm, moramo dakle nastaviti se raspon koji uključuje prisustvo drugih institucija, pa ćemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, to je izvješće vijeća i komisije vezano uz odgovor Europske unije. Molim vas poslušajte, rekao sam da ćemo ovo odgoditi. I provjerit ćemo to. Sada je dovoljno, sad je dosta. Rezultati glasovanja Rezultati glasovanja vrlo su jasni. Bili su jasni već jučer. Molim vas, mislim da moramo krenuti dalje. Imamo izjave vijeća i komisije, odgovor, dakle imamo izjave vijeća i komisije, odgovor Europske na izbijanje ebole. U ime vijeća riječ dajem gospodinu Delavidovu. predsjedniče onorevoli deputati signora commissario gospodine predsjedniče eh,